Hrvatskih pučana i e, socijaldemokrata sam dobio zahtjev da se izmjeni e, sastav odbora i izaslanstva ukoliko nemamo nikakvih e, prigovora do usvajanja zapisnika onda će ove izmjene biti usvojene